jeftinija. Ako se tome nitko ne protivi, pre, priopćit ću to e, odboru za pravna pitanja u skladu s člankom 7. E, e, stavak e, poslovnika. Gospodin Gottfried Blum je tak, gospodin Blum je odmah obavješten o ovom o ovoj odluci 12. veljača odbori koje su saslušali eh, gospodina Bluma, Ekon i odbor za ravnopravnost eh, spolova je nas informirao o toj odluci. Eh, gospodin Blum se žalio kod predsjedništva na na, u srijedu